izvješće Ferber o financijskim instrumentima. Izvjestitelj Ferber ima riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Jako mi je žao što ovdje nije nazočni niko iz predsjedništva vijeća. Ja sam ih htio ovdje izričito pohvaliti zato što nam je uspjelo u vrlo malo vremena uh, izmijeniti u zadnji čas naš redoslijed i onda sam zato htio nastaviti sad ovu našu kritiku da kažemo. Dakle, u travnju 2014. smo u ovom domu E, usvojili direktive MIFID i MIFID 2 i onda smo mislili da smo zapravo usvojili i donijeli jedan od kamena temeljaca financijskog zakonodavstva u Europskoj uniji s čime ćemo usreći sve naše birače. Međutim, stvarno je jako teško i žalosno što je sada više od dvije godine nakon toga smo dosta našli u situaciji da moramo raspravljati o jednom produženju. Dakle, još smo godinu dana stvar odgodili, još godinu dana izgubili i to između ostalog zato što nadzorno tijelo nadležno nije bilo u stanju nabaviti nužnu tehničku infrastrukturu i zato što komisija kod izrade delegiranih pravnih akata jednostavno nije mogla održati taj kalendar i taj plan rada koji smo dogovorili 2014. godine. I mogu sad već utvrditi da ako smo imali jedan jedini zadatak koji smo trebali odraditi u prošlom našem sazivu, onda je bilo to da učinimo stabilnima financijska tržišta, da zajamčimo zaštitu potrošača kod pristupa financijskim proizvodima. Trebali smo se pobrinuti zato da se neregulirani područja reguliraju kao što je recimo područje frekventne trgovine. Kako bi tamo ljude koji su pali u nuždu zbog visoko spekulativnih poslova i zbog terminskih poslovanja i različitih opcija, da kažem samo jedan dio tih izazovnih financijskih instrumenata, dakle da te ljude zaštitimo i pomognemo. A sada to što smo to ponovno odgodili i što će to umjesto 2017. stupiti na snagu eventualno u siječnju 2018. to je više nego žalosno. Ali sada kažem još nešto. Mi smo uspjeli i to mislim izričito vijeće i parlament. S druge strane u vrlo kratkom vremenu, a trebalo nam je puno manje vremena nego komisiji za izradu njezinog prijedloga da, i da ga uopće odgodi. Mi smo dakle uspjeli identificirati one točke koje je komisija kompletno previdjela jer neke datume jednostavno zagubila u vremenu da tako kažemo i učinili smo nešto što do sada u Europi nije postojalo. Mi smo naime sve probleme koje smo utvrdili u okviru implementacije same uspjeli smo to ispraviti. I to želim naglasiti. Nije sad to tako da će europski zakonodavac kod svake uredbe, svake direktive koju donese, da će on sad baš e, odma, nije moguće zapravo da je odma u startu sve probleme u tim direktivama ili u njezinoj primjedbi ili u tim uredbama imati na umu i riješiti unaprijed. Ne, nego tek kad krene i stupi na snagu, onda se stvari usklađuju, onda se da kažemo još naknadno neke stvari ispravljaju. A mi smo sada uspjeli da tako kažemo sve to razriješiti i na tome se posebno želim zahvaliti svim našim izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni koji su stvarno uspjeli da evo e, idemo ciljano i da ne idemo potpuno, potpuno nesvjesno u donošenje nekog zakona nego da to doista već unaprijed identificiramo a vijeće je onda zahvaljujem tu posebno nizozemskom predsjedanju u vijeću to pratilo u korak i mi smo doista uspjeli na vrijeme sve ove probleme razriješiti. I vidite, mi smo pokušali uskladiti, ispraviti sve one otvorene probleme koje smo imali nakon što smo ih identificirali i pazili smo da se to kasnije ne prelije u druge uredbe i druge naše zakonodavne projekte. I doista, ako smo suglasni, ako smo došli do konsenzusa kao što jesmo na ovom poslu onda se to može i zaista napredovati. Prema tome ja bih molio sad komisiju da doista uskoro počne na tom poslu da bi doista mogli što je prije moguće dakle u jednom skorom roku to se skupa primijeniti jer nam trebaju financijska stabilna tržišta, trebaju nam Financijska tržišta koja su zaslužila povjerenje investitora i koje moramo zajamčiti da su ekscesi, gubici, lomovi koje smo proživjeli u financijskoj krizi doista postali stvar prošlosti. Hvala vam lijepo gospodine Ferber, a sada e, povjerenik ima riječ. Gospodine Predsjedniče, hvala vam lijepo. Ja sam vrlo sretan što imam mogućnost raspravljati o vama, s vama ovim amandmanima na direktivu MIFI 2. I zaista priznam da je ogroman težak posao u parlamentu određen kao i u vijeću da bi došli do jednog dogovora prije srpnja. Posebno sam zahvalan gospodinu Ferberu, ali i izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na tom dosjeu, što su održali taj zamašaj i koji su u tom postigli taj napredak. I potpuno se slažem sa gospodinom Ferberom da je ovaj paket ključni dio naše financijske reforme koji treba povećati transparentnost tržišta i popraviti e, zapravo naš opći uvid i kontrolu tih tržišta. Naravno, to je začelo sa dogovorom G20 u Pittsburghu kada se htjelo naravno osigurati i učiniti boljim financijska tržišta da budu otpornija, da budu stabilnija, pogotovo financijski instrumenti koje koristimo, koji su jasno željeli na taj način i povećati zaštitu investitora. I to ne samo tako što će osigurati da investitori imaju pravo na informacije i da budu o svemu obavješteni, nego što će i uvesti jača pravila koja bi spriječila sukob interesa. Prema tome, ako smo dogovoreni već naš cilj, onda znamo da je nam je sljedeći cilj da se na pravi način to zakonodavstvo primjeni i implementira i to na način da nam osigura, daje pravnu sigurnost, da a pritom ne ometa tržišta i da ne predstavlja barijere za daljnje investicije i jačanje naše ekonomije. Prema tome znali smo da će ova reforma uvijek, uvijek smo znali da će biti jako, jako ambiciozna. Znamo da je to otprilike 15 milijuna financijskih instrumenata koji su ovdje u pitanju. Kad uzmemo koliko je kompleksno recimo informatički sustav koji nam je potreban za cijelu tu reformu, onda mislim po mom mišljenju je sasvim u redu što je komisija i napravila tu odgodu jer im treba vremena da to na pravi način naprave. I to ne zato da bi potkopala novi okvir, nego da bi zaista osigurala da dobro funkcionira kad se počne primjenjivati. I zbog toga upravo smo i mi predložili tu odgodu za MIFI 2 na godinu dana, tako da se to odgodi umjesto do siječnja 2018. Ja sam zahvalan Europskom parlamentu i odboru Ekon što su prihvatili ono što ja smatram da je bio prijedlog da po zdravom razumu na jedini mogući način da to bude i dobro primijenjeno. A kao i gospodin Ferber mi smo ponovno raspravljali o ključnim aspektima aspekta prije dvije godine, ali smo tu postigli puno puni dogovor. Međutim, problemu su bili jasno i tehnički aspekti koji će nam omogućiti njegovu kvalitetnu primjenu. Daljnje stvari koje zahtijevaju zahtjevi koji su vezani za transparentnost ovisi jasno i o našoj agenciji nadzornom tijelu ESMI koja mora to dobro primijeniti s adekvatnom informatičkom opremom. I tu naravno je komisija svoje odigrala i pobrinula se da se taj sustav primjenjuje, a da pritom na drugim stranama ne stvara nepotrebne barijere i ometa poslovanje recimo. Zatim, financijsko poslovanje i SFT neće nikada određivati cijene, nego će ih regulirati sigurnosti i financijske uredbe u budućnosti. Prema tome, povećana transparentnost na tom području stvorila bi, kao što znamo, nove terete, a ne bi baš nikakvu posebnu svrhu ispunjala. Sad, e, sad izmjenom samog izuzeća različitih računa kojima trebamo osigurati da poduzeća koja nisu dovoljno velika ne padaju u područje primjene samog MIFID 2 i ne moraju ispuniti ove velike žestoke zahtjeve za dokapitalizacijom i velikim kapitalom. Zatim, u srpnju smo usvojili čitav niz drugih korisnih mjera u okviru našeg drugog seta i slažem se jasno sa gospodinom Ferberom da tu brzinu trebamo nastaviti i nastaviti brzo raditi. Mi smo zato potražili od ESME da ponovno pogleda sve prijedloge i da na taj način se e, razmotre teme koje inicirala i otvorio, otvorio, naš parlament europski. Mislim da ćemo zahvaljujući svemu tome našu direktivu MIFI 2 učiniti još učinkovitijim. Zemlje članice trebaju do 3. srpnja 2017. već početi primjenjivati i početi implementirati u vlastito nacionalno zakonodavstvo tu direktivu. Mislimo da je to razuman način da se osigura kasnije puno i glatko primjenjivanje cijelog zakonodavstva i da, da, se donese više transparentnosti, bolju zaštitu potrošača i više učinkovitosti svim tržištama u Europi. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo povjereniku Hillu. A sada prelazimo na naše klubove zastupnika u ime Pučana gospodin Karas. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, gospodo izvjestitelji i moje dame i gospodo. Mi ne samo da želimo, nego nam treba, hitno nam trebaju financijska stabilna tržišta. I kao što su ovdje već više puta kazana, to je jedini način da vratimo povjerenje investitora u financijska tržišta, povjerenje javnosti i svih naših klijenata u financijsko tržište. Pretpostavka za stabilna financijska tržišta je naravno regulacija tamo gdje je to nužno potrebno, zatim više transparentnosti i jače i više nadzora. Kod novih, e, novih mifid znamo da je središnja uloga bila središnja stvar za Europski parlament bila povećana zaštita investitora. A da bi se to moglo ostvariti morali smo ispuniti vrlo komplicirane tehničke pretpostavke. A kao što znamo, te tehničke pretpostavke i nisu onda ispunjene. I to je upravo izvjestitelj ovdje naglasio. S jedne strane smo imali nedorečenosti rupe kod nadzora, a s druge strane i komisija imala problema kod e, rješavanja delegiranih pravnih akata. Prema tome je parlament iskoristio to vrijeme, a kolega Ferber je o tome i govorio, i na tome mu zaista iskreno hvala. Dakle, da je parlament iskoristio to vrijeme da e, zajedno sa ljudima iz vijeća i komisije otkrije, identificira gdje su upravo nedostaci i problemi. Ali iako smo mi to identificirali i vidjeli šta je potrebno i zapravo smo sanirali zakonodavni tekst Ipak nam je bilo potrebno jedno, da kažemo, odgoda i produženje ove utakmice kako bi mogli početi za kvalitetno primjenjivati. Međutim, mi znamo da je, da ostanemo pri nogometnom e, tom terminu i pri nogometnim izrazima, bojimo se da smo isto kao i Francuska u situaciji da nam jedna odgoda, jedno produženje jednostavno nije dovoljno. I bojimo se da li ćemo zaista to produženo, to vrijeme koje smo dobili kroz produžetak, uspjeti iskoristiti da sana, da našu situaciju sa svim mogućim zahtjevima, primjenimo to zakonodavstvo i ostanemo u tom roku koji smo sad odredili, a to je siječanj 2018. godine. Hvala lijepo gospodine Karas, imate plavu karticu. Prihvaćate li? Plava kartica, prihvaćate li? Želite li odgovoriti? Da. Dakle, gospodine Zani, imate riječ, izvolite. Hvala lijepo. Hvala i kolegi što je odgovorio na moje, što želi odgovoriti na moje pitanje. Mi smo svi suglasni u tome da su nam potrebna pravila, da nam trebaju transparentna pravila koja svi razumiju. Međutim, što može Europska unija učiniti ako recimo Središnja banka neke nacionalne zemlje članice ne poštuje pravila? I ako ta recimo Središnja banka, Narodna banka, dotične zemlje ima svoju vlastitu praksu i ni na koga nikog ne sluša i primjerice to se upravo događa sada sa Mađarskom središnjom bankom. Gospodine Karas, izvolite, vi imate riječ. kao što znate, e, središnje banke, narodne banke su potpuno neovisne. Vi naravno znate da su nacionalni parlamenti oni koji nadziru sve što se događa u javnosti dotične zemlje. A u kontekstu Europske unije, Europski parlament taj koji ima tu funkciju nadzora i tu dužnost nadzora. Ako dođe do problema onda se javno o tim problemima raspravlja i u okviru mm, zakonskih mogućnosti se pokušavaju riješiti. Prije nego što gospođe Dolc dadem riječ, želim vas još obavijestiti da se naša diskusija mora pod svaku cijenu završiti u 12.30 jer u 12.30 nastavljamo s glasovanjem. Prema tome lijepo vas molim da se držite vaših rokova koje ste dobili za e, sudjelovanje u diskusiji. Inače, ako se ne budete toga držali, nećemo više moći jedno pitanje prihvatiti, kao što nećemo moći niti catch the eye, dakle slobodno javljanje za riječ. E, proći. Hvala. A sada gospođo Doc u ime socijaldemokrata. Hvala lijepo. Dakle, svi ovi zakoni koji su nakon velike financijske krize 2008. stupili na snagu, koji su oni su, spadaju među najvažnije sa najvećim dosegom općenito. Kao što je gospodin Ferber rekao, ti komadi, ti dijelovi zakonodavstva su strahovito ambiciozni. Što se tiče njihovog područja primjene, žele učiniti e, tržišta transparentnijim, žele recimo zaštititi potrošača od svih mogućih visoko poslova u koje spadaju visokofrekventna trgovina i tako dalje. Međutim, od onog što nije bilo već e, u snazi prije financijske krize, a trebalo je biti, zato su veliku cijenu platili građani diljem Europe. Međutim, to se pokazalo vrlo teškim i za europske tržišta, e, pogotovo zato da bi se informatička potpora, koristila i zahtjevi ispunili koji su vrlo kompleksni kako bi se to moglo početi primjenjivati. I stoga se rok nije održao što je bilo veliko razočarenje. I parlament bi volio da je to počelo prije nego što je. Međutim, s druge strane od vitalne važnosti da stvari kad ih radimo, radimo na pravi način. Stoga sam i spremna poduprijeti ovaj prijedlog da se ovaj novi režim odgodi za 12 mjeseci. Međutim, želim ponoviti da ovo nije poziv ESMI kao ni Europskoj komisiji, kao ni industrije financijskih servisa, da jednostavno odahnu od olakšanja i ništa drugo ne učine. Mi znamo da je 12 mjeseci odgode zapravo maksimum kojeg smo mogli dati i moramo se pobrinuti da svaki dan prođe vrlo, vrlo konstruktivno kako bi doista u siječnju 2018. stvari počeli primjenjivati jer da bude jasno neće biti druge odgode. A ujedno želim i zahvaliti gospodinu Markusu Ferberu kao izvjestitelju ovom dosjeu kao i svim izvjestiteljima u sjeni na sjajnu suradnju u tom dosjeu. Nakon ovog dobrog posla možemo poslati vrlo jaku poruku, jasnu poruku ESMI i komisiji E, kao prvo, mi očekujemo da nas se redovno izvješćuje o naprecima o njihovom poslu. Mi točno želimo znati kako se to koristi i želimo biti sigurni da će 3. siječnja 2018. novi rešim MIFIDA 2 o popravljenim i boljim financijskim instrumentima na tržištu stupiti na snagu. Drugo, mi želimo da se i sekundarno zakonodavstvo isto tako ovdje odredi. Mi smo zadnjih tri godine vrlo jasno rekli šta nas najviše briga. Ako to ne bude u finalnim fazama tog zakonodavstva sve obrađeno, onda mi znamo da im moramo odgovoriti, svoju odgovornost ispuniti i na tom podijeliti. Mi recimo znamo šta je pitanje recimo kakvi su to financijski instrumenti kao što su robni derivativi i znamo u kojoj mjeri to može ići na teret svih malih ulagača, ali posebno recimo poljoprivrednika šire gledano. Mi znamo da se te stvari moraju zaustaviti, kao bilo kakvi rizici i kod neograničavanja pozicija u toj vrsti poslovanja i to se mora ispun, ispraviti. Mi smo već odavno rekli da želimo te granice da se stave na vrlo nisku razinu, pogotovo za najlikvidnija tržišta, jer su veliki rizik inače. E, ono što je komisija nije jednostavno nije vodila računa o zabrinutostima parlamenta koje su iznijeli i prema tome neka se pobrinu da to učinu kada učine kad dođu sljedeći put kod nas da mi ili usvojimo ili odbijemo njihov prijedlog. Mi znamo i kad se počnemo govoriti o ESMI želimo da se jesma to sve uzme u obzir i da isto tako to ispuni. Hvala lijepo. A sada gospodin Orzo u ime EKA. Hvala lijepo. Dame i gospodo, cilj čitavog ovog napora je zapravo bio da se odgodi na godinu dana stupanje na snagu e, izmijenjene regulacije izmijenjenog MIFID-a 2 do siječnja 2018. Mi znamo da je inače ovo jedna vrlo kompleksna tema i pitanje prikupljanja podataka je isto tako kompleksno. A i znamo da postoji i velikih problema oko primjene infra, tehničke infrastrukture kako bi se to omogućilo znamo da se na europskoj razini nam je jednostavno bilo potrebno taj dodatni rok od godinu daga. Implementacija tog e, cijelog, cijele infrastrukture de facto ona glavni, da kažemo peta ili glavna noga u svemu. Ali mislim da ćemo do srpnja ove godine sve već znati i da ćemo biti sasvim sigurni i mirni da će stvari e, funkcionirati. Hvala. U ime Lalda molim gospođa Van Ivenhuizen. Hvala lijepa. Ja bih prvo žela od srca zahvaliti izvjestitelju ovom dosjeu gospodinu Markusu Ferberu. Posebno mu hvala na tem konstruktivnom načinu na koji je izradio to izvješće, ali da je pritom ostao kod svojih pozicija i da je sjajno vodio čitav naš pregovarački tim, jer kao što znamo to su bili dugi maratonski upravo pregovori i trenutno znamo da su to silno, jer su to velike posljedice ne samo po tržišta nego na sve potrošače, po sva poduzeća, investicijska društva, financijske institucije po pa sve koje moraju raditi poslovati prema MIFID-u 2. Naravno, bilo je jako teško tu naći pravu ravnotežu. Komisija je htjela jasno da, da jedan veliki korak e, unaprijed prema jednoj kapitalnoj uniji, htjela je više radnih mjesta i sve i tako dalje. Međutim, financijski sektor, kao što znam, upravo u tome, održavanju gospodarstva, njegovom jačanju i širenju treba dati svoj prilog, a da bi to i mora se omogućiti da idu tokovi novca normalno prolaze kako bi ta ekonomija rasla. A na nama je da se pobrinemo da damo i bolju regulaciju i bolji zakonodavni okvir kao što je to napokon i potpredsjednik Timmermans više puta rekao. Međutim, kad dođemo do ovo konkretno znamo da smo u velikim problemima to je jako tehnički dio zakonodavstva. A mi s druge strane zastupamo europske građane i potrošače koji traže i žele imaju pravo na dobre informacije o financijskim proizvodima oni žele znati šta se događa s njihovim investicijama kako bi donijeli pravu odluku. I sad kako to sve odvagnuti? Kako s jedne strane odvagnuti interese tog da gospodarstvo ide dalje, a s druge strane zaštitimo naše potrošače, klijente, investitore, građane. Dakle, mi to sve razumijemo i znamo da je bilo jako teško naći tu ravnotežu, ali mislimo da je isto tako jako dobar donijeti dobar zakonodavni akt i pobrinuti se da on isto tako dobro funkcionira. Zbog toga smatramo da ta odgoda je, prihvatili smo tu odgodu, da je ona bila na mjestu jer treba doista se pobrinuti za bolju implementaciju, ali s druge strane treba paziti da ta odgoda i bude doista dobro iskorištena i da to i nadziremo. Naravno, pitanje koje je u središtu još naše pažnje pitanje kako ćemo primijeniti novu, da kažemo, tehničke i e, infrastrukturu koju smo morali razvijati. Pitanje jednog razvoja je tu ključno, jer nije sad bitno ljude obasuti nepotrebnim informacijama, recimo o transakcijama koje se možda nikad neće ni dogoditi niti ih trebaju zanimati nego kako se pobrinuti da ljudi dobiju prave informacije o onim transakcijama koje ih zanimaju. Prema tome ne možemo sve što je vrijedno ni izmjeriti, to znamo da sad malo slobodno parafraziramo Einsteina. Mi moramo koristiti svoj zdravi razum i zbog toga je vrlo bitno njegovati i održavati dobre s jedne strane kontakte sa svim organizacijama nadležnim za zaštitu potrošača, ali s druge strane i sa predstavnicima akterima financijskog tržišta. Mi moramo naći pravi način da odaberemo one informacije koje neće opterećivati financijski sektor, a koje će ljudima doista pomoći. Hvala lijepa. O ime zelenih gospodin Demasi. Gospodine Kratko rečeno, deset godina nakon početka financijske krize još uvijek nismo u dostatnoj mjeri proveli pravila e, u financijskom sektoru. Ovo je tehnička odgoda nešto što je moj klub zastupnika prihvatio, ali nevoljko, ali sada imamo neke amandmane koji žele poboljšati MIFID e, uz pritisak lobista. Prije svega kada se radi o robnim izvedenicama, unatoč velikim prosvjedima Europskog parlamenta, unatoč apelima komisije i ESMI, još uvijek neke stvari nisu u skladu sa eh, onom zadnjom odlukom parlamenta. Eh, tako da se primjerice neke stvari ne uzimaju u obzir na tržištima i isto tako je moguće pojedinačnim trgovcima da jednu trećinu tržišnog volumena sami kontroliraju i s time zaostajemo za Sjedinim američkim državama kada se radi o position limitsima. Europska unija je tu na lošim temeljima, pred sljedećom financijskom krizom i e, sa sve većom nejednakošću u Europskoj uniji i sa kapitalnom unijom zapravo su već postavljeni temelji za izbijanje sljedeće takve financijske krize. Hvala. U ime zelenih gospodin Filip Lambec. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovo ljeto će biti devet godina od izbijanja financijske krize. Još i danas e, nominalni volumen financijskih tržišta svakodnevno predstavlja deset puta više od realne ekonomije. Drugačije rečeno, deset puta za jedan američki dolar u trgovini se špekulira, dakle u iznosu deset dolara. Te aktivnosti su nepotrebne i zapravo štete realnoj ekonomiji. I prije kao što je to jedan kolega spomenuo, svakodnevno se špekulira o sirovinama i prije svega o sirovinama za prehrambene proizvode moramo ustvrditi da tekst kojeg smo usvojili u veljači 2014. godine kako bi se počeo primjenjivati tri godine kasnije, na početku 2017. godine, sada još uvijek nije u stanju da stupi na snagu za dakle, šest mjeseci. Komisija sada 18 mjeseci prije stupanja na snagu traži godinu dana odgode. To pokazuje da su loše pripremljeni, to pokazuje da je taj tekst jako složen i nemojmo se zavaravati. Složenost je nešto što uh, potiče ljenost, eh, i zbog te složenosti sada se od nas traži da odgodimo to još za godinu dana. Mogli bismo reći, dobro, oni nisu bili jako profesionalni, dajmo im još jednu godinu više. Ali ta godina više, to predstavlja još jednu godinu više za špekulacije. Prije, prije svega primjerice za špekulacije nad prehrambenim proizvodima. I ta dodatna odgoda, taj dokument je bio izgovor da se e, iznesu još neke druge mjere koje neće povećati transparentnost tržišta. Dakle, mi sada smatramo da se ova odgoda koristi za to da se oslabi tekst koji već u početku nije imao dostatnu razinu ambicije. Da se tu radi samo o odgodi, onda bismo se mi, iako nevoljko s time složili, ali e, budući da se tu zapravo radi o tome da se tekst u međuvremenu još i mi ćemo glasati protiv tog teksta. Hvala vam. U ime Europe slobode i zemlje demokracije riječ ima gospodin Vali. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja razumijem da je dosta složeno pokušati urediti financijska tržišta, ali svo to vrijeme koje nam je već sad bilo potrebno da to učinimo, to vrijeme nemaju naši građani. Gospodin Lambert je to već rekao. Financijska tržišta su i povećala svoj volumen nakon financijske krize iz 2008-2009. godine. Upravo zbog toga što su se dodatno potaknule te prakse, a to radi Europska komisija tako što podupire kapitalna i financijska tržišta i tako što ne pokušava razdvojiti banke od realne ekonomije. To jasno pokazuje da u ovoj Europi, u Europi u kojoj dominiraju Junkeri, da se zastupaju snažni interesi velikih banaka, to su potpuno se drugačiji interesi od interesi europskih građana. Što se tiče ovog prijedloga, dakle da odgodimo ovo za godinu dana, ja moram reći da se mi s time ne slažemo. Isto tako se to vrijeme iskoristilo i za uvođenje određenih promjena, to je rekao i kolega Zelenih, a te promjene doveše do toga da kod određenih e, transakcija u bankama i u financijskim objektima neće biti zajamčena razina transparentnosti. A potrebni su nam e, transparentni postupci, prije svega sad radi financijskim izvedenicama. Tu se radi o raznim instrumentima od kojih banke profitiraju, a pritom računi trebaju biti transparentni. To, tu se radi o sistemski eh, važnim eh, institutima i kada banke nešto da trebaju, onda kucaju na vrata vlada i država. Parlament je djelomično za to, neki klubovi zastupnika su za to, ali mi ne. Ako želimo transparentnost za određene financijske transakcije, onda moramo reći da to nećemo uspjeti postići na ovaj način. Mi doista moramo biti strogi prema brankama i prema financijskim institucijama. A s ovakvim zakonodavstvom gospodine Hile to će biti dosta teško. U ime e, Europe nacije slobode riječima gospođa Barbara Kapel. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Hill. Danas e, smo se usuglasili oko toga da reforma financijskih tržišta e, će se morati odgoditi za godinu dana i to je dobro, iako ja dijelim sadržano gledano ono što kaže izvjestitelj kao kritiku, da to ne bi trebalo biti izgovor za ESMU i za komisiju da se to sve odgodi, ali činjenica je da niti nadzorna tijela, niti e, financijska industrija nisu spremni za provedbu e, MIFID-a 2 iduće godine, uh, to vas je presloženo, a mi želimo da se sa MiFIDom om 2 izvuku oni pravi zaključi iz financijske krize 2008-2009. godine. Cilj mifid je stvoriti veću razinu transparentnosti, postrožiti zaštitu ulagača. U tu svrhu imamo strožu obvezu izvješćivanja za banke i za e, financijske institucije. I e, trgovanje sirovinama je tu e, obuhvaćeno isto tako. Tu financijske institucije trebaju trgovati na tim tržištima s vlastitim kapitalom. Bitno je da provodimo i testove za tržišni udio i da primjerice e, kod e, izvedenica imamo određene granice za posjedovanje tih izvedenica, primjerice kod nafte 20%. Isto tako moramo naći odgovarajuće propise za trgovanje upravo tim sirovinama jer bi moglo doći do ozbiljnih e, poteškoća pri financiranjima ako dođe do promjena u cijenama na tržištu. Gospodin Fontulis je sljedeći. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mislim da se mnogi slažu s time da e, su financijskim tržištima potrebni odgovarajući propisi kako bi svi uživali u većoj razini sigurnosti. Države članice Europske unije moraju sada ustupiti takve garancije kako bi od toga imali korist eh, svi dionici. A činjenica je da su postale zakonske rupe i da smo pokušali poboljšati život svakodnevnih građana u razdoblju kada se povećala nezaposlenost, od čega pate mnoga kućanstva. Ljudi sada gledaju što čine Europske institucije, Europska unija i hoće li naći, probleme za, e, naći rješenja za njihove probleme. Ja se bojim da s ovime nećemo moći riješiti njihove probleme i da bismo se zapravo trebali više usmjeriti na e, ono što zakuplja obične ljude. Da bismo trebali imati ciljene intervencije. Moramo dati ulagačima odgovarajuća jamstva, ali to je nešto što se možda čini jako udaljenim od svakodnevnog života običnih građana. Ono što građani od nas traže jest da riješimo njihove svakodnevne probleme. Prema tome će se mjeriti naše aktivnosti. Prema tome jesmo li djelovali u, interesu najšireg broja građana. Izvolite. Hvala vam, gospodin Kirisos. Mislim da je bitno da usvojimo ovu odgodu. Mislim da je to jednostavno potrebno i da mnogi od nas to i prihvaćaju. Ali naravno, tu postoji problem da mi ne uspijamo držati korak sa ovim ubrzanim razvojem na tom tržištu. Mislim da je to ona druga strana medalje u ovom svemu. Financijska kriza iz 2008. godine je jako utjecala na Europsku uniju, i mislim da kada pogledamo socijalni e, socijalne posljedice toga, da vidimo da je došlo do zapravo promjene mentalnog sklopa među građanima, ali su tako u Europskom parlamentu. Mi želimo imati dobra pravila kako bi se izbjegla druga financijska i kreditna kriza. Možemo vidjeti primjere za to i drugdje, primjerice u Kini, Zatim vidimo bankarske sustave na jugu Europske unije gdje vidimo da banke imaju probleme sa e, negativnim stopama kamata, e, osiguravajuća društva tu također teško posluju. Iz Ujedine kraljevine i većih država također vidimo da dolaze neke od tih poteškoća. Vidimo da se tu mijenja politička situacija. Ono što nam je potrebno je zaštita da pređemo iz statusa quo u novi svijet snažnih i e, jasnih propisa. Hvala, obavještavam vas da nećemo prihvaćati plave kartice jer malo kasnimo, u 12.30 moramo započeti s glasanjem. E, dosta već kasnimo, čak možda nećemo uspjeti niti sve zaključiti u 12.30. Dakle, gospodin Gualtier je sljedeći i ne prihvaćam više plave kartice. Hvala vam, gospodine predsjedniče. sa današnjim glasanjem ćemo uspješno zaključiti e, ovaj postupak. Radi se o propisima o financijskim tržištima, dakle o MIFID-u 2 i MIFIR-u. To su e, najvažniji stupovi toga. Vijeće i parlament su se dogovorili da će ustupiti sigurnost i stabilnost e, za sve sudionike na tržištu, za nadzorna tijela i za države članice. Prijedlog komisije smo usvojili, a primjena tog zakonodavnog paketa i provedba direktive odgodit će se za godinu dana kako bi e, nadležna tijela i sudionici tržištima mogli usvojiti e, odgovarajuće strukture i kako bi se mogli prikupljati e, podaci za taj novi sustav. Parlament je bio odlučan da se to brzo završi i upravo zahvaljujući inicijative parlamenta i zahvaljujući našem izvjestitelju smo uspjeli provesti tako brz postupak mogli smo uvesti i izmjene kako bi se bolje ostvarili ciljevi i kako bi to zakonodavstvo bilo snažnije. Molim vas, gospodine Lambrice, pročitajte tekst i nemojte uvijek e, ovdje govoriti samo polemično. To doista nije primjerano. Pogledajte malo izmjene koje su unesene. Tu se radi o tome da čitavo to zakonodavstvo postane dosljednije. Isto tako želim naglasiti kada se radi o financiranju uh, u, uh, kod uh, zaduženja tu smo spriječili špekulacije. MIFID je okvirni zakon za financijska tržišta, imamo i taj jedinstveni pravilnik koji je iznimno potreban za jedinstveno tržište gdje se nude investicijske usluge i stoga želimo reći da Europska komisija e, jako brzo treba usvojiti e, ove zakonodavne akte sa druge razine kako bi se to moglo početi primjenjivati od siječnja 2018. godine. Izvolite, gospodin Messerschmidt, hvala vam. Ovo je potrebna izmjena i potrebna intervencija na tržište vrijednosnica. Mi smo za to, mi se slažemo s time, mi mislimo da, da treba isto tako regulirati i e, visokofrekvencijsko trgovanje koje je dovelo do velike destabilizacije. Moramo se također obračunati sa algoritamskim trgovanjima i sa trgovanjima sa takozvanim futures. Radi se i o trgovanjima i špekulacijama sa prehrambenim proizvodima, o robnim izvedenicama, gdje poljoprivrednici mogu već unapred e, prodati svoje, e, svoje usjeve, to je dovelo do velikih e, baluna i balona i to je dovelo do, određenih posljedica na državu razvoju. Dobro je da to sada reguliramo, ovo je dobro što imamo pred nama kao tekst. Trgovanje s vrijednosnicama se treba odvijati prema pravednim pravilima, a ne prema pravilima jačih ili nekim divnim pravilima. Gospođa Matijas, izvolite. Hvala vam. Ja smatram da deset godina skoro nakon financijske krize bi sada doista trebali prestati stalno to e, tolerirati jedno te isto. Čuli smo sada povjerenika koji je rekao da je sve to opravdano, ali sa financijskim špekulacijama se nastavlja, ništa se nije promijenilo. Već deset godina se nije ništa promijenilo. Sa financijskim instrumentima se trguje u iznosu od 50 milijuna eura. To je vrlo složeno, ali i to svakako treba regulirati, ali zapravo imamo dvostruka mjerila. Neki kažu da nema nikakav problem, a građani i građanke će ponovno morati strpjeti sljedeću financijsku krizu. Na tržištima se ništa nije promijenilo i dalje imamo pravila o iznimkama. 50 milijuna eura, tu se mora nešto napraviti, hitno trebamo regulirati to područje financijska tržišta su naravno protiv naše politike, a mi više ne možemo se izgovarati, mi doista moramo pružati našim građanima mogućnost da vjeruju u europski projekt. Hvala. Gospodin Baj je sljedeći u e, direktiva o MIFID-u ima za cilj da se spriječe banke da prodaju bilo što bilo kome, dakle da se prodaju visokorizični dijelovi aktive loše informiranim e, klijentima i ranjivim klijentima. E, tu se radi o tome da se odgodi to na 2018. godinu, dakle e, na 10 godina nakon financijske krize. To je jedan dodatna odgoda za banke koji iskorištavaju povjerenje pojedinaca i poduzeća koji su katkad ranjivi. E, ESMA, Europska institucija financijska tržišta, ili nije u stanju uspostaviti e, direktivu ili evo velikim međunarodnim bankama daje još e, dodatno vremena da iskorištavaju nedostatke u tehničkom zakonodavstvu. Kako god bilo, nismo trebali dati neispunjiva obećanja, jer e, kako može Europska komisija se boriti protiv e, velikih banaka kada imamo ovakvu situaciju? Vaš ultraliberalni sustav je taj koji omogućava da se nastavlja sa ovim financijskim špekulacijama. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Žao mi je da ova direktiva neće stupiti na snagu sljedeće godine kao što je to bilo predviđeno, ali ja se slažem s time da ako ćemo s time uspjeti dobiti bolju zaštitu potrošača da onda možemo uz taj argument obraniti tu odgodu. Financijska kriza nas je mnogo čemu podučila, vidjeli smo i otkrili smo mnoge slabosti u našem financijskom sustavu. Pokušali smo ukloniti te slabe točke, ali moramo se isto tako i pobinuti da se uklone ograničenja za trgovanje i da moramo se boriti protiv neozbiljnih praksi. Time bismo povećali učinkovitost financijskih tržišta i bolju zaštitu potrošača. Potrebno su nam bolje strukture za trgovanje, a potrebne su nam i bolje kontrole i da kontrolna tijela imaju veće nadležnosti za kontrolu tih tržišta, a sve to u svjetlu bolje zaštite potrošača. ESMA mora zajedno sa nacionalnim nadležnim tijelima stvoriti e, bazu podataka s kojom ćemo uspjeti ostvariti veću transparentnost. I na temelju svega ovoga što sam rekla, mogu samo zaključiti da trebamo podržati ove izmjene i da su te izmjene potrebne. Hvala. Zastupnik Žil, zastupnica Žil ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Poveniče izvjestitelju, važno je da su Europsko vijeće i Europske parlament uspjeli usuglasiti oko ove direktive. MIFID 2 i MIFID 2 su najvažniji komadi zakonodavstva za regulaciju financijskog tržišta e, koje smo iznijedili nakon financijske krize. Cilj je bio da se zaštite ulagače, da se poveća transparentnost i da se borimo protiv šokolacija i zbog toga smo ovdje uveli nova pravila. No, žalosno je što ova pitanja oko informacijsko-tehnologijske infrastrukture sada traže od nas da to odgodimo još za godinu dana. Ja ponavljam ono što je već rečeno, da Europska komisija ne bi to trebala shvatiti kao eh, bjanko ček ja očekujem redovito i jasno izvještavanje o napretku prema tom novom datumu stupanja na snagu 2018. godine i bila bih iznimno razočarana kada ne bismo bili spremni s ovime kenuti 2018. godine. Mislim ne možemo e, trpeti još jednu odgodu. Trebamo isto tako napredak po pitanju sekundarnog zakonodavstva, E, Europski parlament je izrazio zabrinutost prije svega vezano uz novi sustav, e, vezano uz trgovanje sa robnim izvedenicama. E, mi se želimo pobrinuti da financijski trgovci na tržištima sirovina ne podižu cijene prehrambenih proizvoda i, i nafte i goriva što se ne tiče samo građana iz moje izmene jedinice nego građana cijele Europske unije. I na posljedku očekujemo da Europske komisije da će na razini sekundarnog e, zakonodavstva još e, iznijeti daljne detaljne propise, a ne da će oslabiti prvotni zakonodavni prijedlog. E, zastupnik Kelly. Hvala vam. Ja bih želio reći da se slažem s povjerenikom što se tiče odgode ovog paketa do 3. siječnja 2018. Naime, bolje stvari odraditi kako valja, umjesto odraditi ih ranije, a slabije. Ovo je važno zakonodavstvo za Europsku uniju koja se trenutno oporavlja i osobito što se tiče globalne recesije. Pozdravljam svaki potez u smjeru reguliranih i funkcionalnih financijskih tržišta Europske unije. Ona su ključne za naše gospodarstvo te za stvaranje sredstava potrebnih za rast i oporavak. Međutim, tržišta mora biti regulirana na odgovarajući način, a u suprotnom može doći do štetnog učinka na gospodarstvo. Pozdravljam također zakonodavstvo koje se pobavi zaštitom ulagača, mjer za sprečavanje sukoba interesa, povećanje transparentnosti, te u tom smislu već doista kasne ovakvi, ovakve zakondavni akti i pozdravljam njihovo osvajanje. Razotkrivanje informacija će također omogućiti smanjenje nepoštenih praksi i nadamo se smanjiti mogućnosti da posrednici, oportunistički posrednici iskorištavaju slabije zaštićene potrošače u svoju korist. Ovo zakonodavstvo također će važnu ulogu imati u stabilizaciji našeg gospodarstva za nadolazeće godine. Trebalo bi nam također pomoći da spriječimo nastanak spekulativnih mjehurića koji će nas vratiti nazad u recesiju. Pozdravljam stoga ove mjere. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Sand. Hvala. Tekst pred nama bavi se složenim uredbama koje su razvijene u proteklih nekoliko godina kao reakcija na potrebe financijskih tržišta u Europi i drugdje. One nam nude priliku da se razmotri o sektoru financijskih usluga kojim se bave. U proteklim godinama, osobito nakon otkrića dokumenta Luksemburga i Paname, financijske usluge vezane su u javnosti, u poimanju javnosti uz pranje novca, korupciju, izbjegavanje plaćanja poreza. Smatra se da njima upravljaju beskrupulozni računovođe bankari koji jedno trebaju e, zgrtati i koristiti porezne oaze. No, to nije cjelokupna istina. Globalni gospodarski sustav u kojem živi, živimo i Europa koju gradimo treba otporne financijske usluge kako bismo na pravi način iskoristili resurse koji su na raspolaganju. Ovdje dakle radimo na novim metodama koje će financijske usluge bolje prilagoditi današnjim i sutrašnjim potrebama. Također trebamo nove mjere kojima ćemo se pobrinuti da najbolje prakse u financijskim uslugama budu definirane kroz profesionalno ponašanje koje će biti vezano za etičke i socijalne standarde. Hvala. Zastupnik Kocolino. točka u kojoj se trenutno, naravno, nužno je da do 3. siječnja 2018. dođe do produženja kako bi se omogućilo učinkovitije provođenje bolje infrastrukture na razini nacionalnih nadležnih tijela. Međutim, trebali bismo biti u budućnosti oprezniji Ukoliko imamo reforme ovog razmjera bez postavljanja vjerodostojnih izvedivih okvira, tada mislim da doista stvari nisu dobre. Dakle, moramo imati instrumente kojima se osigurava primjerice tranzicijski period kako bi ESMA mogla prikupiti potrebne financijske resurse. Moramo pripomoći ulagačima, štedišama, potrošačima, moramo boriti se za to da financijska tržišta budu vjerodostojnija i transparentnija. Ne možemo se ih postavljati ambiciozne ciljeve za zakonodavstvo, a tada dopustiti da jednostavno se rokovi ne poštuju. Moramo se pobrinuti da ne propustimo, da ne protratimo ovo rastoblje produžetka. Zahvaljujem. Zastupnik Morel. Hvala vam. Uredba financijskih tržišta nešto je što se tiče gotovo svih građana Europske unije koji su proteklo vrijeme svjedoci pa i žrtve ovih kriza počevši od 2008. Pokazalo se kako neki vrlo složeni financijski instrumenti su zapravo postali ključni za naša gospodarstva. Čuo sam mnoge argumente za ovo izvješće, no ja ću reći sljedeće. Ovo ne bi trebao biti bjanko ček komisiji kako bi odgodila ili čak napustila potpunosti mjere koje su apsolutno nužne. I ovdje prvenstveno ciljem na skandal vezan uz spekulaciju e, roba i prehrambenih proizvoda. Također, ne bismo smjere smjeli zatvoriti jedna vrata, otvoriti druga. Ono što nas brine u klubu zastupnika SID je osobito da ujedinjavanje bez potrebnog razmatranja može složiti određene probleme što se tiče složenih instrumenata na financijskim tržištima. Zbog toga moramo biti vrlo oprezni. Hvala vam, KHDI. Spontano javljanje za riječ. Delano, prvim riječ. Hvala vam. Zaštita potrošača, ulagača i građana, povrat povjerenja, borba protiv svih oblika spekulacije te briga o transparentnosti pri financijskim transakcijama svakako su stvari koje moramo što je prije moguće postići. 2000, kriza iz 2008. naučila nas je ono što smo trebali znati. Postoji gospodarstvo, postoji i realno gospodarstvo i stvari se brzo razvijaju, mijenjaju kada nismo u kontaktu sa stvarnim gospodarstvom kako možemo e, pratiti stvari i provoditi učinkovito zakonodavstvo koje će priječiti spekulacije i povratiti povjerenje građana. Mm, kažu da je najteže raditi na detaljima i ja ovdje mislim da doista trebamo regulirati detalje i nadati se da u međuvremenu ne dođe do još jedne krize. Sljedeći govornik. Hvala. Mislim da će uspjeh ovoga u velikoj mjeri ovisiti o tome e, koliko će dobar biti sustav izvješćivanja. E, Nadležno tijelo za vrijednostnice i nacionalna tijela također morat će provesti jedan sistem referentnih podataka koji će olakšati brigu o tome da središnja nacionalna tijela mogu plodnosno zajednički surađivati. Moramo također izbjeći mogućnost za zloupotrebe tržišta i mislim da su pred nama pravila za dodjeljivanje licenci financijskim akterima te se jasno pokazuje da način za prikupljanje eh, podataka još ne postoji, te da će tek u nadoletećim godinama biti stavljen na raspolaganje. Zastupnik Sinadinas. Hvala vam lijepo. Jasno je da je zbog naravi financijskih tržišta došlo do velike razine rizika. Međutim, ondje gdje postoji manipulacija tržišta koja utječe na ulaganja, ondje je važno i da dođe do kaznene odgovornosti. Što se tiče izvješćivanja i prikupljanja podataka, moramo se pobrinuti da postoji sistem za tako nešto. Banke, naravno, velike institucije i mogu zapravo parirati nacionalnim vladama. Sjećamo se situacije u Grčkoj kada je došlo do nekih lažnih očekivanja što je otvorilo vrata stvaranju Mihurića. Vjerujem da SMA tijela ESMA, tijela nadležna za vrijednosnice, mora uvesti striktna pravila o transparentnosti i također uvesti sistem kazni e, kako bi se pobrinula da u slučaju pogrešnog izvješćivanja dođe do kazni. A sve naravno u smjeru zaštite javnih ulagača. Hvala. Sljedeći govornik. Gospodin Hill. Hvala vam početak načela dobrog upravljanja. Ona treba postaviti realne rokove i pomoći u njihovom ostvariranju. Ja mrzim prekoračivanje rokova i jasno sam čuo stajališta koje ste danas izrazili. Zahvalan sam na vašoj podršci u ovom slučaju gdje je argument, zdravorazumski argument za ovu odgodu ide u smjeru toga da se pobrinemo da ovo iznimno složeno zakonodavstvo provedemo na odgovarajući način. I to doista mislim da je odgovarajuća odluka, no istodobno sam u potpunosti posvećen tome da se pobrinemo da poštujemo rokove koji su postavljeni. Dakle, oni moraju biti realni i njih je potrebno i provesti. Što se detalja konkretnih stvari tiče, radimo na prikupljanju većine, odnosno usvajanju većine mjera druge razine u lipnju, već smo 11 regulatornih tehničkih standarda u RTS-a usvojili, većinu preostalih usvojit ćemo ovaj mjesec i u svega nekoliko područja zatražili smo da ESMA ponovno razmotri svoje prijedloge i u velikom broju slučajeva to izražava pitanja e, koja je pod nas koje nam je podnio upravo parlament. Dakle, ponovno razmatramo se za e, razmatramo pitanja transparentnosti za tržišta vrijednosnica i obveznica. Dakle, tražili ste oprezni pristup i po name to s pravom. Što se tiče e, ograničenja pozicija, neki od zastupnika su to spomenuli. E, kada se radi o poljoprivrednim izvetenicijama, želimo da ti limiti budu ograniči i za vrlo likvidna tržišta i za manje likvidna tržišta. Jasno mi je da neki u parlamentu žele ograničiti pretjerane nestabilnosti, spekulaciju u vitalnim robama kroz režim limita pozicija, a ESMA je ponudila u tom smjeru revidirani pristup kojim se prihvaćaju naše ideje, čime bi se ovakav režim prilagodio tipu robe kojim se bavi. To pozdravljamo. Mi ćemo sada procijeniti valjanost ovog predloga i pokušati ravnotežiti taj režim i njegovo bavljanje pretjerane nestabilnosti e, tržišta roba, dok se istodobno pokušava održati potrebna razina likvidnosti na tim tržištima. Za nefinancijska poduzeća također želimo se pobrinuti da je obuhvat, opseg pravila odgovarajući da se ne primjenjuje na one koji koriste financijska tržišta na odgovorni način kako bi se ograničili od rizika ili u slučajevima gdje je financijski pothvat zapravo doista e, malen usporedbi sa e, suštinskim dijelom posla kojim se poduzeće bavi. Što se provedbe mjera druge razine tiče, moj odgovor na pitanje je da, spreman sam tim se pozabaviti što je prije, prije moguće, prihvaćamo u potpunosti da ovdje ne tražimo nikakav bianco ček i naravno pobrinut ću se da moji dužnosnici e, pregovarački tim u potpunosti obavještavaju o napretku rada. Zahvaljujem, povjereniče. E, riječ ima gospodin Ferber. Hvala lijepa predsjedniče, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Prvo jedno veliko hvala svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Želim samo neke točke ovdje pojasniti. Kao prvo, ja kao izvjestitelj ne bih se nikada složio sa odgodom kad bi bila samo industrija ta i privreda ta koja je tražila odgodu. I e, dozvolite, ko, onaj ko kaže ovdje u ovom domu da je samo odgoda došla samo na zahtjev industrije, taj laže javnost. Riječ je o tome da ESMI treba vremena kako bi stvorila predovjete za teh, primjenu tehničke infrastrukture kao i pretpostavke za to da nacionalna nadležna tijela mogu svoje zadaće ispunjati. Drugo, u ovom izvješću o kojem ćemo glasovati nije riječ o temi ograničenja pozicija kod različitog terminskog poslovanja. To je jednostavno jedan regulatorni tehnički standard kod kojeg još uvijek imamo otvorenu raspravu, kao što je to i Lord Hild upravo spomenuo, gdje smo mi kao parlament jasno ocrtali svoju poziciju i sada čekamo da se te zahtjevi ispune od strane komisije. Ali to nije sastavni dio sadašnje ove uredbe o kojoj ćemo glasati. I treće, s onim točkama koje smo mi ovdje načeli i temama koje smo otvorili, ni jednu stvar nismo napravili zato što je to industrija htjela, nego zato što smo u protekle dvije godine izvjestitelj u Sjeni i ja zato što smo mi u protekle dvije godine svakog mjeseca zasjedali sa stručnjacima iz ESME, iz komisije, raspravljali o tome kako ćemo pojedine probleme još riješiti i opće kako ih identificirati. A tamo gdje nam je ESMA rekla te to, to su te točke koje su bitne, ali ih nećemo rješavati zato što e, i nismo ih riješili za sada. Te točke smo uzeli kao svoje središte i na njih se skoncentrirali. I na kraju da kažem još nešto u okviru E, direktive o prospektu koju je komisija priredila, to ćemo onda raditi u tom i onda ćemo sve ovo što se tiče obavješćivanja u okviru te, ured, te direktive riješiti, a ne zato što je, to komis, što je to industrija tako htjela. Prema tome, bilo kakva optužba da mi na ovaj način i svojim radom želimo samo realnom sektoru ovdje ići na ruku i njima pomoći da nađu nove rupe i nejasnoće u zakonu gdje bi se oni provukli. To nije apsolutno točno i to ne stoji. A još jedan puta hvala svima koji su mi pomogli u ovom konstruktivnom radu. Zahvaljujem zastupniče Ferber i zahvaljujem svim kolegama